Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim vas da sjednite. Započet ćemo odmah. Come in, please. I to the Želim vas pozdraviti na ovom zajedničkom sastanku odbora za proračune i pododbora za sigurnost i obranu vezano uz financiranje ZSOP-a. Ovo je drugo razmatranje nacrta izvješća. Su izvjestitelji su gospodin Edward Kukan iz našeg pododbora i gospodin Indrek Tarand iz odbora za proračune. Želim izraziti dobrodošlicu potpredsjedniku odbora za proračune i izvolite predam vam riječ za uvodne primjedbe. Hvala vam gospođo predsjedateljice, i u ime odbora za proračune. Htio bih zahvaliti dvojici su izvjestitelja, gospodinu Kukanu i gospodinu Tarandu, na njihovom radu Sad e, imamo u međuvremenu i 130 podnesnih amandmana. Naravno, ovo je zajedničko izvješće pod pravilom 55 i želim i vama zahvaliti na vrlo dobroj i otvorenoj suradnji. Budući da sam na konferenciji predsjednika odbora predstavio ovaj, ovo izvješće i tada sam rekao da je ovo vrlo važno pitanje da želimo da to bude obrađeno u obliku zajedničke suradnje. Naravno, pronaći odgovarajuće financiranje za SOP-a, uzavšu obzir trenutne izazove s kojima smo suočeni, je samo po sebi već važna činjenica i stoga bih predložio da nastavimo sa dnevnim redom, da započnemo i da zatim održimo raspravu o izvješću i o amandmanima. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Hvala i vama. Sada bih htjela predati riječ e, gospodinu Edvardu Kukanu. Uh, thank you very much, uh, Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice, što ste mi predali riječ. Dobar dan, dragi kolege. Kao prvo bih htio reći da ću biti dosta kratak jer smo već dva puta raspravili ovaj nacrt izvješća u okviru našeg odbora i stoga mislim da se ne trebamo sada vratiti na te rasprave, već bih se ja radije pozabavio sa amandmanima i sa kompromisnim amandmanima kako bismo ubrzali postupak usvajanja. Kao prvo bih htio zahvaliti članovima oba odbora koji su podnijeli amandmane. Kao što je rekao potpredsjednik e, odbora za proračune imamo oko 130 amandmana. To nije loše i već bih na početku rekao da sam ja otvoren i da bih htio poboljšati ovo izvješće. Podržat ću sve one amandmane koji su u skladu s duhom tog izvješća. Što se tiče kompromisnih amandmana, održali smo sastanak izvjestitelja i izvjestitelja u Sjeni i to danas rano jutro. I usuglasili smo se oko pet kompromisnih amandmana koji pokrivaju teme poput opće financiranje, misija pod e, ZSOP-om i operacija, to je odlomak broj 1, predlozi komisije o pravilima financiranja, odlomak 5, mehanizam Atena i financiranje vojnih operacija, odlomak 15 i odlomak 16. Htio bih izneti specifične primjedbe vezano uz točno određene teme. Postoje određeni Odlomce se gdje bih htio zadržati izvorni tekst izvješća. To se tiče u odlomku broj 7 pitanje vezano uključivanja mogućnosti zajedničkog centra za pružanje usluge kao i u odlomku broj 9 e, vezano uz skladišta u okviru zajedničke sigurnosti obamene politike. Također bih htio zadržati sugestije toga da se delegiraju proračunske ovlasti e, civilnim i vojnim upraviteljima, to je, to u odlomku broj šest. Slažem se sa onim sugestijama koji su vezani uz koherentnost i komplementarnost. To se prije svega tiče sveobuhvatnog pristupa i militarne i vojne sinergije. što se tiče pitanja financiranja vojnih operacija. Kao što sam rekao, pokušali smo izraditi dva kompromisna amandmana u odlomku 15. i 16. Ti amandmani su uključivi, a kompromis amandman broj 16 ažurira e, i uzima u obzir posljednje informacije vezane uz zaključke vijeća o mehanizmu Ateni. Što se tiče Europske agencije za obranu, postoje nekoliko amandmana koje sam htio uzeti u obzir, te iz njih stvoriti kompromisni amandman. No to nije bilo moguće zbog razilaženja u mišljenju vezno uz budžetizaciju osoblja i tekućih troškova te za tu agenciju. Kao što je već spomenuto u našem izveću iz 2012. godine, spomenut ću sve amandmane koji se tiču toga. I jedna općenita primjedba, no ipak mislim da bi to trebalo uzeti u obzir za one koji mm, misle sudovati sada u raspravi vezano uz završni nacrt ovog izvješća. A to je po mom mišljenju najvažnija točka. Kada dođe do posebnih amandmana koji se tiču proračunskih pitanja, htio bih zatražiti komentare svojih kolega iz odbora za proračune. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedavateljice, ovo su moje uhodne primjedbe. E, hvala vam lijepa, gospodine Kukan, sada gospodin Indek Tarant. Uh, so we can move on with... Mm, on nije prisutan pa možemo nastaviti sa izvjestiteljima u sjeni. Gospođa Anelija Demaki, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Htjela bih zahvaliti izvjestiteljima što su taj postupak iz nacrta izvješća vodili na vrlo dobar način, pun poštivanja velika većina klubova zastupnika imaju više manje sličan pristup kada se radi o financiranju zajedničke sigurnosti i obrambene politike. Također bih htjela zahvaliti uvaženim izvjestiteljima u Sjeni, onima koji su ovdje, na njihovim konkretnim i detaljnim doprinosima nacrtu izvješća. Čini se da se izvjestitelji, većina izvjestitelja u Sjena, iz cijelog spektra klubova zastupnika gledaju na trenutno stanje financiranja SOP-a kao prestrogo, prekruto, dugotrajni postupci financiranja dovode u opasnost brzo izvođenje takvih misija i operacija. Fleksibilnost i učinkovitost su glavni ciljevi ako želimo postići bilo kakvo dugotrajno poboljšanje u provođenju misija pod ZSOP-om. Isto tako jasno je da je mehanizam Atena za financiranje e, vojnih operacija i suradnje e, nešto što treba revidirati, a ovi amandmani jasno ukazuju na to da ne mogu aktivne države članice preuzeti sve troškove na sebe u okviru takvih operacija ZSOP-a dok druge države članice ne mogu uopće u njima zbog visokih troškova. Jaka sigurnost zahtjeva i jaku podjelu tereta i zajedničke politike zaslužuju isto i zajednički učinak. Želim reći da je moja država u relevantnom i apsolutnom smislu jedna od glavnih država koja sudjeluje u tim misijama. Mi smo dali naš doprinos i financijski doprinos, iako smo bili pod teškom financijskom krizom kao i mnoge druge države. No nadam se da ćemo sad u budućnosti imati promjenu i da ćemo moći nastaviti s našim raspravama na drugačijim temeljima. Hvala vam, gospođa zastupnice. Želi li sada drugi izvjestitelj, gospodin Trant, preuzeti riječ? Da, hvala vam. Ja i kako želim preuzeti riječ zato što bih kao prvo htio zahvaliti svim kolegama koji su iskazali interes u naše izvješće, koji su podnijeli amandmane. Imamo poznamašan broj amandmana a isto bih htio reći koliko mi je drago što sam imao prilike raditi sa drugim su gospodinom Kukanom. Ne bi bilo pošteno niti zahvaliti gospodinu Guillaume Reu i Jozefu Plastrau iz tih nadležnih odbora. Mislim da je situacija dosta jasna i da se isto tako dosta slažemo vezano uz izazove i probleme koje s kojima je suočena zajednička sigurnosna obavljena politika i želimo imati ambicioznije, ambiciozniju zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku od one koje imamo trenutno. Isto tako se slažemo oko glavnih elemenata koji su nam potrebni da bismo to postigli i to se sve održava u našim kompromisnim amandmanima. Što se tiče mehanizma Atena, naši kompromisni amandmani ocrtavaju novu situaciju unutar vijeća, vijeće koje je doista postiglo sporazum oko toga, iako je ono manje ambiciozno od onog što smo mi tražili u našem izvješću. No, definitivno više ne možemo kritizirati vijeće zato što nisu postigli sporazum. Iako ću, ih ja, ja osobno i dalje nastaviti kritizirati zbog toga što još nisu postigli dovoljno dobar sporazum. Neki članovi iz odbora SEDE su podnijeli amandmane vezanih uz Europsku obrambenu agenciju, prije svega što se tiče njene integracije u proračun Europske unije. To nas dovodi do nekoliko pitanja. O tome još nismo temeljito raspravili od proračuna odbora za proračune, niti sa onim članovima koji su nadležni za Europsku obrambenu agenciju, tu mislim na zastupnike iz Europskog parlamenta. Tu ćemo pokušati izraditi kompromis amandmane, no možda ćemo e, na posljedku imati različitu vrstu glasovanja. Što se tiče provođenja civilnih misija, to je i dalje dosta ozbiljan problem i to traje tako već deset godina dok smo izradili izrađivali naše, naš nacrt izvješća. Gospodin Kukan i ja smo e, kontaktirali s Europskom komisijom i Europskom službom za vanjsko djelovanje o toj temi, te smo izradili rješenja koje su svima prihvatljiva, gdje također se zalažemo za ambiciozni, ambiciozne rješenje. Zbog toga mislimo da nije dobro razvodniti taj tekst, prije svega kada se radi o ideji uspostave zajedničkog centra za usluge. To je sve što sam htio reći. Hvala. Hvala vam. Sada bih pozvala predstavnika iz Europske komisije, glavna uprava za proračune, da preuzmu riječ. Gospodine Bruk, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Biću vrlo kratak. Što se tiče naše strane, strane komisije, bismo htjeli shvatiti pažnju na amandmane koje je podnijelo, podnio odbor za proračune, gospodin Gajer i sam predsjednik odbora. Mi imamo konsolidirani pristup vezan uz provođenje misija pod ZSOP-om. Tu smo zadovoljni s tom promjenom u izvješću u jednom od kompromisnih amandmana Isto tako traži se da se proračunsko ovlasti delegiraju zapovjedniku civilne operacije jer to nije moguće pod trenutnom financijskom uredbom e, i tu ponovno pozivamo na unakršnu koordinaciju između Komisije i Opske službe za vanjsko djelovanje. I što se tiče članka 51, tu pozivamo za uspostavu jedne platforme za provođenju misija, to je slično kao ovaj zajednički centar, to je jedna od ovih progresivnih ideja. Što se tiče amandmana 63, tu bismo također želi, htjeli podržati pitanje komplementarnosti između drugih vanjskih e, djelovanja Europske i zajedničke sigurnosne obrambene politike. Na posljedku što se tiče amandmana broj 117 gospodina Gajera, tu bismo htjeli zadržati općenitu formulaciju za misije, osim ovih glavnih misija koje imaju vlastitu proračunsku liniju, jer nam to omogućava da brzo tijekom godine osnujemo neku misiju kada je to potrebno. Hvala vam. Hvala vam. Ispričavam se. Ja sam predvidjela gospođu Lusing koja je izvjestila u sjeni u ime kluba zastupnika GUE. Eto, to je bila greška s moje strane. Mikrofon je upaljen. Evo. Ispričavam se zato što nisam znala hoćemo li mi automatski sada svi dobiti priliku za riječ kao izvjestili u sjeni ili ćemo imati odmah zajedničku raspravu, zbog toga se nisam odmah javila, već sam čekala kao u školi da me se prozove. Vrlo kratko stav mu kluba zastupnika o ovom izvješću. Vjerojatno si možete i zamisliti da mi s naše strane imamo mnogo zabrinutosti vezano uz općenitu filozofiju, uz općeni ove, ovog izvješća već su i drugi jasno rekli da je cilj da se što više novca iz europskog proračuna ustupi za misije unutar SOP-a i za izradu i jačanje obrambenog sektora, uključujući i e, europske industrijske i tehnološke baze za obranu. Već smo više puta razgovarali o toj temi i uvijek sam jasno tu zastupala stav našeg kluba zastupnika, a to je da trebamo tumačiti članak 41 ugovora o Europskoj uniji tako kao kako su mi i svi inače to potvrđivali, osim članova u ovom odboru, da se dakle ne mogu iz europskog proračuna financirati operacije sa vojnom svrhom. A sada se ovom izvješću, tako ja barem tumačim, tu formulaciju pokušavaju naći načini kako da se to izbjegne. Neću sada ući u sve pojedinosti što se tiče e, jačanja suradnje i fonda, ali ja želim reći da bilo kakvo vojno istraživanje koje bi se financiralo iz europskog proračuna odbijamo i da na primjer um, ideju koju je izrazila Europska komisija da zajedno s Europskom obmenom agencijom uh, pokušaju razviti prve europske bespilotne letjelice, da je to isto tako ideja koju mi u potpunosti odbijamo. Što se tiče mehanizma Atena, tu se neću sad osuditi na sve one financijske probleme koje se tiču malih država članica ili financijski slabih država članica. Tu samo jasno želim reći da postoji mogućnost da se tu ne vrši dostatna demokratska kontrola. Na primjer, ako sada ne uzmemo u obzir ono načelo da svatko pokriva vlastite troškove, ako se sada preko mehanizma tene sve države članice u moraju, eh, moraju sudjelovati u tim aktivnostima, onda gubimo demokratsku kontrolu i ne možemo više imati mogućnost da se tome odupremo. Niti u ovom izvješću, niti nigdje drugdje ne vidim cilj da se poboljša demokratska kontrola Europskog parlamenta. S ovim ću zaključiti, mislim da je to dosta razloga zbog kojih bismo trebali odbiti ovo izvješće, a mi ćemo izraditi izvješće u ime našeg vlastitog kluba zastupnika. Hvala. Svi izvjestitelji u sjeni imaju naravno priliku sada javiti se riječ. Gospodin Zulika, želite li se vi javiti? Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavateljice. Ako se javljaju drugi izvestitelji u sjeni, onda mislim da je i meni dužnost da se javim, a to je naravno e, i veliko zadovoljstvo. Želim pohvaliti rad dvaju su, ovo je vrlo dobro izvješće. Danas ujutro smo imali isto s njima još jedan sastanak o kompromisnim amandmanima. Imali smo podnosnu raspravu. Naravno, osim amandmana koje sam ja podnio, a dio njih je uključeno u te kompromise amandmane. Naravno ću predstaviti vam i druge amandmane. Mi smo malo govorili o kompromisu amandmanu broj 5 vezano uz odlomak 16. Tu sam ja iznio jedan prijedlog da se izmijeni riječ should u has to. Dakle, trebao bi u mora razmatrati danji razvoj mogućnosti financiranja mehanizma TENA, jer o tome moramo razmišljati i nakon e, razgovora sa izvjestiteljima i sa drugim kolegama odlučili smo da ću ja uložiti usmeni amandman o ovom izvješću vezano uz e, nadzor Europskog parlamenta nad načinom na koji se odvijaju proračunske, proračun, za misije i operacije unutar ZSOP-a. To će biti predstavljeno svim kolegama i zatim ćemo vidjeti e, kakav će biti rezultat. Ali još jednom čestitke e, izvjestiteljima. Hvala, gospodin Ali. Hvala lijepa. Dragi kolege, mogu samo reći da su izvjestitelji dobro napravili posao. Moram naglasiti nekoliko elemenata. I reći da ovom e, diskusijom i ovim izvješćem koji je pred nama da najvažnija stvar koju moramo postići je vidjeti na koji način da se poveća proračun država članica Europske unije koji ne bi e, smio pasti od manje od 2% BDP-a u e, tim državama. Mislim da zapravo moramo računati na to da države članice zapravo objedine i dijele sredstva na učinkovit način kako bi se zaštedjelo na mnogim troškovima. S obzirom na odluku NATO saveza o minimumu od 2% od e, PDP-a za proračun u zemljama NATO saveza. Dakle, mislim da moramo zapravo pozdraviti tu odluku i razmišljati na taj način. I zato je i gospodin Tarant kada je govorio o e, tome e, koliki bi proračun trebao biti za Europsku obrvenu agenciju, da to treba biti u skladu s ovim e, postocima europskog proračuna. Sam taj mehanizam zapravo i ne funkcionira tako dobro. Pa mislim da bismo zapravo naše rasprave trebali usmjeriti u tom pravcu. Ovdje e, raspravljamo o ovom izvješću zapravo u pravo vrijeme. E, vidimo da je to nužno i kao što sam rekao, na vrijeme o tome govorimo. Hvala. Gospodin Kalver ima riječ. Hvala. Nikoga neće iznenaditi u ovom odboru ili barim ne u zapadnom Midlandsu od koje ja dolazim da ovako razgovaramo o tome. Naime, već postoje dobrovoljne strukture kao što su e, NATO ili OSS koji mogu povećati suradnju kada se radi na dobrovoljnoj bazi, ali zapravo sam skeptičan da se to radi putem e, centralnog državnog proračuna i proračuna e, države članica. Što se toče mehanizma Atena, onda e, vidimo da puno e, amandmana govore o tome da se treba izvojiti više sredstava putem više e, misija a mnoge države članice već imaju problema sa izdvajanjem za proračun za obranu, a kamoli sada za vojno-civilne EU misije. Dakle, trebalo bi e, da države članice učine nešto same po vlastom nahađenu kurnost svojih građana. Hvala lijepa. Zamolit ću sada da e, se još jednom oglase naši izvjestitelji sa zaključnim primjedbama. Gospodin Kukan. Govorit ću kratko. Zahvaljujem se svima koji su uzeli riječ na tome što su rekli. E, hvala onima koji su podržali e, temeljne zamisli ovog izvješća. Postoje još uvijek neke stvari o kojima možemo raspraviti i one se odnose na nekoliko e, tema. E, želim jasno reći onima koji su uložili amandmane da se mi međusobno razumijemo te da će ti amandmani u potpunosti biti uključeni u izvješće. Gospođa Lezing, e, njoj moram reći da razumijem sve ono što je ona rekla i znam iz kojih razloga je ona došla e, do zaključka da treba uložiti to manjinsko izvješće. Gospodinu Frunzulici e, moram reći da smo mi govorili jutros o usmenim amandmanima i mislim da ćemo uspjeti se dogovoriti zajedno s kolegama o tome. Gospodin Ali je spomenuo da e, pravovremeno e, govorimo o ovim pitanjima te da neka pitanja moramo riješiti prije nego li e, što usvojimo samo izvješće. A gospodinu Carveru se moram zahvaliti na tome što je rekao, evo toliko od mene za sada. E, gospodin Indrek Slažem se s gospodinom Kukanom. Hvala lijepa. Prema tome, svi smo se složili i e, znači da možemo ovu točku dnevnog reda zaključiti. Na odboru za vanjske poslove glasat će se 14. travnja. A zahvaljujem se su predsjedateljima što su sudjelovali raspravom izvješću. E, hvala članovima odbora za vanjske poslove, a nakon pauze od dvije minute započet ćemo sastanak pod odbora sede s izvješćem gospođe Gomeš.